Mislim da možemo započeti sastanak. Sada ću odmah vas zamoliti da podignete ruku. Dakle, to vrijedi za sudionike koji se javljaju na daljinu. Mislim da nas ima dovoljno, imamo kvorum, tako da možemo krenuti s glasovanjem. No prije svega ću vam predstaviti rezultate glasovanja. Glasovali smo o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2021. Roma Franc, izvjestitelj, kompromis 1 usvojen, amandman 14, 15, 16, 17, 18, prvi dio, 18 drugi dio, 19 prvi dio, 20 prvi dio. Eto, to bi bilo to drugo mišljenje je bilo ne, mišljenje, mišljenje Negresku, nova strategija za evropska srednja i mala poduzeća. Svi kompromisni amandmani su usvojeni 1, 2, 3 i 6, amandman 20, 24, kompromis 5, 7, kompromis 8 i kompromis 9. Znači, sve je usvojeno. Dobro, nastavljamo s konačnim glasovanjem. Ja sam e, ranije danas opisala e, kako će se odvijati glasovanje. Čim se otvori glasovanje ćete dobiti e, e-mail tajništva, onda ga potpišite vlastoručno i velikim slovima napišite svoje ime, potpišite se i, i pošaljite to tajništvu, to jest na funkcionalnu e-mail adresu. To vam piše u e-mailu. znači, e, sve to morate vlastoručno napisati. E, nakon što je mail zaprimljen ćete dobiti potvrdu o tome e, i kasnije ćete dobiti dodatnu potvrdu je li glas važeći. Nadam se da će ovo konačno glasovanje biti provedivo ne vjerujem da će datoteke biti prevelike, nema toliko papira, ali eto, upozoravam vas na ovih 10 megabajta, znači maksimalna veličina datoteke, eto, i sad se otvara glasovanje. E, da, još samo nešto da vam kažem. E, glasovanje je otvoreno do 15 do 8, do 15 do 8, Znači do 15 do 8 je glasovanje otvoreno i da onda imate vremena e, glasovati ova dva predmeta. E, ali eto, e, mislite malo na tajništvo da i oni mogu završiti svoj posao. E, iduća sjednica 26. do 27. listopada ovdje u Briselu. Zahvalila bih se prevoditeljima i svima vama želim ugodnu večer.